Pan przewodniczący. Wznawiam posiedzenie. Witam panie i panów posłów bardzo serdecznie. Nastavljamo sa zasjedanjem. Želim svima dobrodošlicu. Dobrodošlicu želim i našem povjereniku. Zapisnik jučerašnjeg zasjedanja je već e, dostupan. Imate li komentar? Imate li primjedbe na zastupnik? Pa, pa, na zapisnik Ako ne, onda smatramo da je zapisnik usvojen. Isto tako dobio sam mišljenje